Imamo dva su izvjestitelja. Dajem riječ kolegici Evi gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, gospodine ministre, dragi kolege. E, postoji nešto što je prošlo neopaženo u medijima. Program je najavio da će se za 20% smanjiti e, pomoć u prehrani Siriji zbog nedostatka e, sredstava. To će imati ljudske posljedice zbog nedostatka sredstava. Da, proračuni država članica Europske unije sada su suočeni s ograničenjima. Da, europski građani ima, e, su pogođeni rezultatima krize i mjera, mjerama štednje koje su nametnule vlade. Međutim, 9 od 10 europljana i dalje drže da Europska unija treba i dalje financirati humanitarnu pomoć. Dakle, naši građani i dalje zadržavaju solidarnost unatoč krizi. Države članice trebaju ih čuti. Trebamo i dalje financirati aktivnosti u dijelovima e, svijeta koji su pogođeni bjedom i katastrofama. E, Sudan, Sirija i mnogi drugi dijelovi svijeta sve veći broj kriza. Europska unija je najveći europski donator humanitarne pomoći, a isto tako želi biti i ekspert u davanju humanitarne pomoći i to je nešto što je opće poznato i unatoč e, upozorenjima Europskog parlamenta usvojen je proračun e, s rabatima i samim time naše aktivnosti e, solidarnosti su problematične. Šalje se poruka da Europska unija se povlači u sebe i da, da je se ne tiče ono što se događa u drugim dijelovima svijeta mislim da je humanitarna pomoć koju e, da Europska unija je DNA našeg zajedničkog e, projekta. Države članice trebaju usvojiti rebalans proračuna što je prije moguće. Države članice moraju isto tako pokazati hrabrost, jer naš partner Izrael uništava po enti put financijski projekt koji se financira u Palestini, na zapadnoj obali. Europska unija to ne može mirno promatrati, treba tražiti da se polože računi. To ne može ostati bez posljedica. Osim naših odnosa s Izraelom, osim e, mirnotvorskog djelovanja Europske unije, dolazi i do kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Radi se o tome da se Izrael treba prisiliti da plati e, naknadu štete. E, razmislimo samo što se dogodilo 8.4. kada je 30 milijuna eura je Izrael uništio, a radi se o novcima koje je Europska unija uložila u taj područje projekt. 30 milijuna eura, to nije zanemarivo, 30 milijuna eura, to je iznos pomoći koju Europska unija pružila u prosincu prošle godine kako bi pružila pomoć e, žrtvama krize u Siriju. 30 milijuna eura to je iznos koji je potreban mjesečno siricima koji su morali napustiti svoju zemlju, 30 milijuna eura. To je iznos humanitarne pomoći Europske unije u Afganistanu 2013. godine. Solidarnost, odgovornost, e, odlučnost. To je ono što ja očekujem od država članica. Madame e, Jolie, Hvala, gospođo Žoli. Sada predajem riječ gospodinu Alanu Lamasuru, izvjestitelju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođa Žoli je upravo rekla koje su dramatične posljedice e, problema e, sa sredstvima za plaćanje za humanitarnu pomoć i pomoć za razvoj našim partnerskim državama. Htio bih reći da unatoč tome E, nažalost, radi se o dosta hitnoj situaciji u pogledu pružanja humanitarne pomoći. Taj problem prisutan je u svim poglavljima europske politike. Već smo primijetili prvi puta krajem 2012. godine, na jesen te godine, prvu krizu sredstava za plaćanje. Ona je dovela do izvršenja europskog proračuna 2012. godine E, uz mali deficit. 2013. godinu započeli smo e, sa zaostacima u pogledu plaćanja iz 2012. godine. I unatoč povećanju europskog e, proračuna i unatoč tome što je 11 milijardi eura dodatnih dano za sredstva za plaćanje 2013. godine, dakle za programe za 2012. 2013. godine i dalje imamo više od 20 milijuna e, zaostatka. I sada mislim da ćemo sredinom ove godine vidjeti da će nam možda ponestati novca. I dalje postoji e, određena e, pričuva od 700 e, milijuna eura. Naš odbor za proračun koji pažljivo prati razvoj situacije, naravno i povjerenik E, Levandovski, ali isto tako i gospođa Žoli iz odbora za e, razvoj, oni su e, dali odobrenje za sve isplate koji su zakonski gledano mogući za isplatu humanitarne pomoći. Međutim, ti virmani, ti nalozi za isplatu za hitnu humanitarnu pomoć dolaze iz proračunskih stavaka e, na kojima više neće biti sredstava prije isteka ove godine. Dakle, mislim da trebamo prebaciti sredstva iz onih proračunskih stavaka za koja mislimo da neće biti u potpunosti iskorištena, prebaciti u one proračunske stavke za koje će nam nedostajati novca. Vijeće priznaje da bi nam je bio potreban dodatni proračun sredinom godine, vjerojatno prije iduće e, jeseni. E, povjerenik Levandovski nam tu može dati e, konkretnije podatke. Ali parlament će tijekom otprilike četiri mjeseca biti u takvoj situaciji da neće moći izglasati dodatni proračun. A u svakom slučaju kuću trebamo ostaviti u dobrom e, stanju i kada završi ovaj saziv parlamenta treba ostaviti Uniji sredstva za financiranje e, svojih politika, e, sredstva za financiranje pomoći u hitnim situacijama i tako dalje. Hvala. Hvala gospodine Lamassure. Sada predajem riječ ministru vanjskih e, poslova, gospodinu e, Kurkulasu. Gospođo predsjedavajuća, vijeće je u potpunosti svjesno problema o kojem govorite u pogledu sredstava za plaćanje za, za vanjsku pomoć Europske unije, o čemu su govorili o gospođa Jolie i gospodin Sujo. Vijeće i komisija već su imali mogućnost raspravljati o ovom problemu tijekom e, proračunskog e, triloga koji se odvio četvrtog. Na tom sastanku mogli smo utvrditi moguće načine rješavanja financijskih problema koje je Europska komisija već prepoznala. Komisija je mogla dati e, inicijalnu reakciju na nedostatak sredstava za plaćanje koje se odnose na humanitarnu pomoć i mm, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava. I tako da je predložila dvije mogućnosti transfera. Vijeće je se doista potrudilo da razmotri mogućnosti procesuiranja ove dvije mogućnosti transfera. E, početkom ovog tjedna E, u ponedjeljak komisija je u mogućnosti prebaciti e, ta sredstva iz s jedne proračunske stavke na drugu. Ako se ispostavi da dodatna sredstva nisu dostatna, za proračunske stavke o kojima govorimo krajem ove godine, komisija se poziva da iznese dodatne prijedloge za preraspodjelu sredstava, a ako to nije dovoljno, može se napraviti e, nacrt e, prijedloga rebalansa proračuna. Treba u, u potpunosti se držati e, zajedničke izjave o odobrenim sredstvima za plaćanje, E, oko kojih su se složile sve tri institucije e, u studenom 2013. godine vezano uz e, proračun za ovu godinu. U skladu s tom izjavom vijeće će brzo obraditi sve moguće zahtjeve za transfer odbrenih sredstava za plaćanje s jedne proračunske stavke u drugu. I E, usvojit će svoj stav na bilo kakav nacrt rebalanska proračuna što je, e, proračuna što je prije moguće kako bi izbjeglo se kašenje plaćanja. Mislim da razumijete da sada nisam u mogućnosti anticipirati u ovoj fazi stav e, vijeća o bilo kojem zahtjevu za transferom sredstava. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o predloženom paketu potpore Europske unije Ukrajini, a to je nešto o E, što privlači medijsku pozornost. Vijeće je odlučno podržati ukrajinski narod i vladu u naporima da stabiliziraju zemlju i provedu reforme. Vijeće stoga pozdravlja e, sveobuhvatan paket pomoći koje je predstavila komisija te E, će se pobrinuti da se on i provede u dijelo. Priznajemo da ovo može predstavljati e, dodatan pritisak vezan uz ovaj problem koji se odnosi na sredstva odobrena za e, plaćanje. Proračunski trilog koji se odvio 2.4. je omogućio dodatnu raspravu o tom pitanju. Komisija je već predvidjela prvi skup mjera za rješavanje E, tih problema. Mi obećajemo da ćemo djelovati e, brzo. I na kraju htio bih reći da komisija ima e, ovlast inicijative. Stoga komisija treba predložiti opcije za transfere iz jedne proračunske stavke u drugo. Vijeće će, će brzo pregledati sve opcije i donijeti svoju odluku što je prije moguće. Hvala. Ministre, sada predajem riječ povjereniku Levandovskom. Gospođo predsjedavajuća, e, uvaženi zastupnici, da upravljanje proračuna na nacionalnoj razini i e, na e, europskoj razini je zapravo upravljanje mancima. To je tako. Stalno imamo nedostatna sredstva i zapravo su sredstva koja su na raspolaganju nedostupna s obzirom na ono što je planirano 2012. 2013. godine za 2014. godinu. Sad imamo dvostupenski pristup za izvršenje e, proračuna. Međutim, kad je riječ o nacrtu rebalanska proračuna, tu su nam potrebni neki konkretni podaci, jer čak i u vrijeme štednje morate platiti svoje račune, račune za komunali ako se radi o vašem domu. 2014. godina bit će um, e, teška, budući da e, nemamo budući da moramo platiti 19 milijardi više nego što je bilo predviđeno prošle godine. Imamo manjke i to ne samo e, za vanjske obveze Europske unije. Imamo više od 20 milijardi manjka za kohezijske aktivnosti još iz prošle godine. No, naravno, kada je riječ o pitanju gospodina Lamasura i gospođe Jolie, htio bih reći da trebamo djelovati i u kontekstu e, e, vanjske pomoći Europske unije i to u kontekstu financijske uredbe i to je nešto e, što je rečeno u izjavi o sredstvima za plaćanje. Tamo je rečeno da će se da ako komisija zatraži mehanizam za fleksibilnost i priču za nepredviđene izdatke, tada će predložiti korektivne mjere i koristit će e, sve moguće alate koji su na raspolaganju. 2013. godine mi smo mobilizirali dodatno 54% dodatno za humanitarnu pomoć i sada trebamo to ponoviti, a situacije, odnosno potrebe su još dramatičnije. Što imamo na raspolaganju? Prvo, imamo montorni promatranje, ali to nam omogućuje e, samo utvrđivanje manjaka. Drugo, imamo mjere predustrožnosti i to provodimo. Primjerice, postoje dvije tranše humanitarne pomoći i zatim upravljanje krizom. Dakle, sve to ista logika ove godine imamo to, isto tako mogućnost transfera. E, dva transfera će se već dogoditi i to jedan transfer će se dogoditi za e, humanitarnu pomoć Europske unije, a drugi transfer će ići za Europski instrument za demokraciju i ljudska prava. Da, postoje određene proračunske stranke E, stavke e, koje će se financirati krajem godine. Međutim, trebamo obnoviti sredstva, trebamo e, financirati, znači dakle sredstva, dakle ako ih unaprijed potrošimo, moramo to nadoknaditi do kraja godine. I kasnije tijekom godine radi se o globalnom transferu, radi se o preraspodjeli jer tijekom godine ćemo imati konkretnije podatke o tome što bi se moglo e, preraspodijeliti. I na kraju, kra, e, kasnije tijekom godine doći će do rebalansa proračuna, no vjerojatno to neće biti dovoljno i bit će potrebno koristiti mehanizam fleksibilnosti i priču za nepredviđene izdatke ali kad je riječ o humanitarnoj pomoći, ja se slažem s vama koji ste postavili pitanje, to ponekad dovodi do spašavanja života, potrebna je akcija, potrebno je iskoristiti sve mogućnosti. Kad je riječ o Ukrajini, da, radi se o dodatnim sredstvima koja su, će unaprijed biti povučena, e, kad govorimo o perspektivi iz 2014. i 2020. godine 1,4 odnosi se na bespovratna sredstva, a ostalo se odnosi na zajmove e, uz europsko jamstvo. Sada trebamo reagirati što je više moguće s obzirom na tragično i dramatično zbivanje u istočnoj Ukrajini. Puno hvala povjereniče Levandorski. Levandorski. Sada predajem riječ predstavnicima klubova. Najprije kolega Preda, imate dvije minute. Hvala vam. Pozdravljam današnju e, raspravu o nedostatku plaćanja za financiranje vanjske pomoći. Ključno je važnosti da nađemo rješenje za ovaj problem, zato što od, od sutra više nećemo sastojati sve do ljeta, a umeđu vremenu Evropska unija mora ispunjavati svoje obaveze, te istovremeno mora biti u stanju odgovoriti na sve moguće humanitarne krize. Želim se vratiti e, skali, odnosno u redu veličine ovog problema. Kada govorimo o nedostatku sredstava o plaćanju, govorimo o 400 milijuna eura. Pa to je e, više od polovice godišnjeg proračuna za humanitarnu pomoć, se prema podacima iz e, komisije. 150 milijuna eura moramo naći do ljeta, kao i suprotno ćemo imati krizu sredstava za plaćanje. To se odnosi na humanitarne programe koji se odvijaju u trećim zemljama i koji su sada ugroženi. Istina je da u vrijeme krize da se cijeli europski proračun mora rezati te se to odnosi i na teškoće sa stresima za plaćanje i na sve druge proračunske linije, a ne samo vanjsku pomoć. Međutim, želim istaknuti nekoliko činjenica koje su za mene osobno jako važne. Prije svega, humanitarna pomoć se razlikuje od ostalih rashoda Europske unije. Ovdje se financiraju projekti koji traju od 12 do 18 mjeseci, koji se često trebaju pokrenuti odmah nakon događaja. Trebamo biti učinkoviti kada govorimo o oružanim sukobima, o poplavama, o suši. Drugo, DG Eko je kroz svoje djelovanje 2013. pomogao 120 milijuna ljudi. Iza ovih e, brojki ako, ako, ako se ne, ne, zadržimo samo na brojkama, govorimo o, o životima ljudi, pa evo sada i Sirija, Ukrajina, ljudi jednostavno računaju na našu pomoć. I konačno, ankete uporno pokazuju da je humanitarna pomoć jedna od naših najpoznatijih politika. Imamo odgovornost prema europskim građanima i moramo održati vjerodostojnost naših poteza. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Farm. Fru talman, Poštovani predsjedavajući, poštovani kolege, poštovani povjereniče. Intervencija Europe u Sudanu i na Filipinima i u Siriji daje dojam da jedna ruka ne zna što druga čini. E, izgleda kao da Europska unija neće poštivati svoje obveze ako ne bude dovoljno plaćanja. Ali trenutno se sve reže ili se odgađa. Za humanitarnu pomoć ovakva politika je stvarno zabrinjavajuća. Često se tu radi o životu ili smrti. i zato je predloženo određeno, e, određena raspodjela unutar proračunskih sredstava a to znači da ćemo morati posegnuti za nekim proračunskim stavkama koje će onda imati manjak e, i možda ćemo imati sredstva kako bismo platili sve obveze, ali tu se i daju određena obećanja, na primjer Ukrajini. E, povjerenica Georgijeva tražila je više sredstava kako bi e, platila preuzete obaveze mi želimo podcrtati to što nova odobrena sredstva moraju s druge strane imati i odgovarajuća sredstva koja ulaze u proračun. Instrument za sigurnost i e, mir koji se želi koristiti u e, Ukrajini e, zabilježio je manjak sredstava. Kako možemo predvidjeti nove mjere ako one nemaju na raspolaganju određena sredstva. Naša obećanja mogla bi tako postati samo dim, nešto što je u prošlosti obećano, ali ne može se ostvariti. Ako povjerinca Georgeva kaže da nedostaje 400 milijuna eura ili ako odbor za vanjska pitanja kaže da nedostaje 100 milijuna za e, urgentne intervencije kako možemo e, to učiniti e, i riješiti problem. Kolega Šal Gahons, hvala gospođo predsjedavajuća. E, mislim da je cijena dobar odraz problema. Situacija u Srednjoafričkoj republici kao i situacija u Južnom Sudanu i u Siriji pokazuju da e, fond solidarnosti treba osigurati dodatna sredstva, no budimo realistični. E, iznosi e, o kojima govorimo nisu baš maleni, 55 milijuna samo do sredine godine i to sve za humanitarnu pomoć. Parlament je sasvim siguran sam spreman e, ispuniti svoju odgovornost kao što su e, to pokazali Odbor za proračun i za razvoj. Međutim, države članice neke se i dalje e, protive davanju 400 milijuna eura za iznimne situacije. Kada se drame dogode teško ćemo objasniti žrtvama tih katastrofa da uz ovaj proračun ćemo biti svedeni na obične promatrače e, teških situacija koje se još pogoršavaju. Mislim da su dodatni zahtjevi za kredite opravdani. E, ne možemo biti e, ponosni na naše napore kada se e, samo događaju transferi e, sredstava koji se koriste za vanjsku pomoć međutim e, kad postoje i ostali instrumenti solidarnosti koji i dalje nisu dovoljno financirani Zahvaljujem, sada kolega Butihofer. Poštovani povjereniče, poštovani predsjedavajući, kolege i kolegice. Drago mi je što mogu danas govoriti kao izvjestitelj za odbor AFET i što se mogu kratko svrnuti na instrument za stabilnost i mir. Što se tiče humanitarne pomoći, postoji problem koji postoji i u mojoj domeni. Radi se o nižim iznosima, ali i iznosima koji su jako važni. Do kraja godina nedostajat će 58 milijuna eura. Radi se o projektima koji bi se mogli ne realizirati u devet država u Ukrajini, Siriji, Iranu, Sierra Leonu, Sudanu, Južnom Sudanu i Srednjoafričkoj republici i tako dalje. Radi se o osnovnom projektu Europske unije i radi se o osnovnoj kompetenciji, osnovnoj ovlasti Europske unije da eh, prevenira eh, građanske sukobe. Ako mi nismo u stanju dobiti potrebna sredstva, nećemo moći izvesti projekte. Želim podcrtati to da se ovdje ne radi o konkurenciji sa humanitarnim fondovima. Apsolutno nije tako, mada bismo mogli reći da humanitarna pomoć bi možda bila manje potrebna kad bismo se više koncentrirali na prevenciju. O tome smo već govorili više puta. Zato povjereniče Levandovski molim vas da započnete sa implementacijom instrumenta za sigurnost i mir kao što ste predložili za humanitarnu pomoć. Hvala. Hvala kolega Butihofer. Sada kolega Souza, kolegica Souza. Hvala predsjedavajući. Povjerenik Levandovski je upravo rekao da nedostatak proračunskih sredstava država članica jest nešto što je neizbježno. Ja bih htjela reći da o politici nema ničeg neizbježnog. Postoje neke odluke, neki izbori i odluke koje je donio ovaj parlament zajedno sa vijećem što se tiče proračuna su e, loše odluke. Kao što upravo vidimo ovdje kod humanitarne pomoći. Htjela bih da kolege uđu u kožu nekoga tko nas sada sluša i tko treba tu humanitarnu pomoć i to očajnički. Humanitarna pomoć je vrlo mala stavka u proračunu Europske unije u odnosu na mjere za sigurnost, na primjer. Kao drugo, na komisiji za, na odboru za proračune netko je govorio o vrlo dramatičnoj situaciji koja ne može čekati novi saziv parlamenta niti veće kompetencije sa strane vijeća i komisije. Postoje životi e, koji su ugroženi sada. Europska unija i države članice trebale bi imati vanjsku politiku koja bi bila malo drugačija. U tom slučaju ne bi došlo do takvih poteškoća sa humanitarnom pomoći. Hvala kolegice Souza, e, kolega Cortez Lastra. Hvala predsjedavajući. Mi ovdje danas govorimo o nedostatku 150 milijuna eura, no posljednjih mjeseci moram reći da smo mi to rekli i ponovili tisuću puta. E, rekli smo ljudima oprostite što nemamo dovoljno sredstava, ne možemo vam dati krov nad glavom, ne možemo vam dati vode, ne možemo vam dati humanitarnu pomoć. Ali ovaj put možemo prozvati imenom i prezimenom osobe koje su natjerale Europsku uniju da e, se ispriča zato što ne može pružati humanitarnu pomoć. To su Vijeće, e, Španjolska i Velika Britanija i tako dalje, 28 država članica nije u redu da se više pišu e, Janko Čekovi za, na primjer, Srednjoafričku republiku i druge države. E, došlo je do smrti tisuća i tisuća ljudi. Ovdje se govori o 150 milijuna eura, ali nedostaje ih 450. Što će vijeće napraviti da se ne igramo sa životima onih koji pate? Parlament to neće dopustiti. Hvala. Hvala vam kolega Kešmen. Hvala vam. Još uvijek se suočavamo sa vrlo teškom situacijom u EU, međutim siromašni ne bi trebali e, plaćati cijenu toga. Ukoliko se ne budu našla sredstva za ove programe, to će dovesti do situacije da ukoliko sutra dođe do krize nećemo moći pomoći ljudima u nevolji. Kako možemo biti ozbiljni kada govorimo o našim temeljnim vrijednostima ko su prvi rezovi upravo tamo kod onih kojima je pomoć najviše potrebna? Kakvu zapravo pomoć tada šaljemo? Kakvu poruku šaljemo ostatku svijeta. Ne samo da zatvaramo e, granice pred sirijskom krizom, već i nećemo ispunjavati obaveze prema onima koje, prema onim državama koje su primile sirijske izbjeglice. To sada govorimo o 9 milijuna ljudi. Ovaj instrument za demokraciju se pokazao od ključne važnosti u zaštiti prava manjina i žena. Štitili su se e, aktivisti, međutim sada nema novca za ovaj instrument. Gospođo predsjedavajuća, nakon 15 godina u ovom domu, ovo je moj zadnji govor i onim građanima koji su me odabrali želim reći hvala vam na časti što sam mogao dati glas onima koji nemaju glasa, što sam se zalagao za ona čija su se prava ignorirala i kojima su se prava otimala. Ova Europa je Europa koju moramo zaštititi zato što su u njenom korijenu načela pravednosti ljudskih prava i pravde. Hvala vam. Hvala vam Michael Cashman i hvala vam što ste bili s nama sve ove godine. Nema nikoga tko je zatražio riječ za slobodnu raspravu, te molim povjerenika Levandovskog da preuzme riječ. još jednom, hvala vam i samo kratko, gospođo predsjedavajuća. Suočavamo se sa nedostacima i sa manjkovima u proračunu. 2014. će biti jako teška zato što raspoložemo sa 9 milijardi manje nego što smo imali na raspolaganju 2013 to će se osjetiti i na područjima humanitarne pomoći, to, toga smo svjesni. Govorimo o milijunima eura, a ja želim obećati da ćemo istražiti sve mogućnosti, sve, sve raspoložive instrumente, da ćemo preusmjeriti sredstva, premjestiti sredstva kako bismo bili u stanju reagirati. Međutim, kada je riječ o gotovini, to neće biti moguće, neće biti moguće platiti sve račune, bilo oni vanjski ili unutarnje prirode, a tu dolazi pitanje kredibiliteta Europske unije kada je riječ o upravljanju krizama i humanitarnoj pomoći. Riječ je zbilja o djelovanju koje spašava živote, dakle obećavam da ću činiti sve što je moguće. Moramo imati na raspolaganju novac kada dođe do krize. Nadam se da će nam pritom pomoći parlament, međutim za sad je to teško ostvarivo. Hvala vam povjereniče. E, u ime vijeća e, dajem riječ, riječ gospodinu ministru Kurkulasu. Hvala vam. Vijeće smatra da je vrlo važno odgovoriti na potrebe europskog proračuna kada je u pitanju humanitarna pomoć. Obvezali smo se da ćemo podržati ove jako važne politike i unutar višegodišnjeg financijskog programa. Na komisije, kao što smo upravo čuli, da upravlja proračunom, da se brine o sredstvima koje odobravaju proračunska tijela, te da omogući e, učinkovitu primjenu proračuna, da iskoristi sve mogućnosti koje su dane na raspolaganje kada je riječ o transferu sredstava. Želim istaknuti da kako bismo pokrili dodatne potrebe, da će je vijeće spremno pogledati u sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju ukoliko komisija predloži da se one iskoriste. Drugim riječima, kada je riječ o sredstvima za preuzete obaveze i plaćanja koji su uključeni u proračun za 2014. godinu, koji je usvojen u studenom 2013. godine od strane parlamenta i vijeća, to moraju biti smjernice za komisiju. U isto vrijeme, i u skladu sa smjernicama proračuna koje su usvojene od strane vijeća ECOFIN 18. veljače ove godine. Vijeće očekuje da će komisija usvojiti prudencijalno stajalište kada je riječ o provedbi proračuna za 2014 ukoliko dođe do nepredviđenih troškova koji se ne mogu pokriti unutarnjim transferima putem za dostupnih sredstava, kao što je komisija upravo sada istaknula, komisija tada može predstaviti rebalans proračuna kako bi uputila zahtjeve proračunskim tijelima. Vijeće će uzeti u obzir takve, takve zahtjeve bez odgode. U takvim slučajevima vijeće će odgovoriti na zahtjeve komisije za sve europske programe, a to se tiče i vanske vanjske pomoći. Hvala vam gospodine Kurkulas i sada mi dozvolite da kažem nekoliko riječi na grčkom zato što će proći e, još neko vrijeme kada netko bude predsjedao ovom kućom na grčkom jeziku. I za mene je kao i za kolegu Martinesa Martinesa ovo posljednja prilika u kojoj predsjedam parlamentom. Želim reći da sam jako sretna što se to poklapa sa grčkim predsjedanjem. Želim eh, vam svima srdačno zahvaliti na izuzetnoj suradnji. Ponosna sam i mislim da bismo svi trebali biti ponosni što sam služila Europskom parlamentu u ovako složenom sazivu. Kao Grkinja želim e, vam zahvaliti na konkretnoj pomoći i solidarnosti koju je Europski parlament izrazio u odnosu na Grčku i druge zemlje koje su se našle u velikim teškoćama u ovom razdoblju. Kao što je rekao kolega potpredsjednik Martinez Martinez koji je predsjedao neposredno prije mene, mi, naš put ovdje staje, međutim ne isključujemo se iz rada na europskoj razini. Mi ćemo biti u prvim linijama. Zahvaljujem vam. i želim vas obavijestiti da sada imamo pauzu do 18 sati kada ćemo započeti sa glasovanjem.